za izglasavanje nepovjerenja Europske komisije. A sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Sljedeći govornik ima riječ. Hvala lijepa. Hvala, ovdje govorimo o jednoj važnoj temi, no možda smo trebali odabrati termin kada bismo imali veću publiku. Za većinu kućanstava uzimanje kredita je životno važna odluka. Dakle, moramo pronaći rješenje za ove probleme. Trebaju nam jasna pravila u budućnosti e, što se tiče zaštite potrošača, posebno imajući na umu pregovaračku snagu između potrošača i banaka. Dakle, to je jasno da je situacija neproporcionalno na strani banaka. Istovremeno ne smijemo pasti u zamku populizma niti destabilizirati bankarski sustav koji također prolazi kroz teško razdoblje. Slažem se sa povjerenikom, treba pronaći jedno uravnoteženo rješenje, no mi bismo htjeli čuti koja su to rješenja. Jedno od rješenja mogao bi biti e, zakon za fizičke osobe a ne za institucije. Mi smo u Rumunjskoj nedavno donijeli takav zakon. E, hvala lijepa. Konačno riječ e, na kraju dajemo ponovo našem gostu, povjereniku Hilu. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedavajući, hvala lijepa. E, kao što je cijeli niz govornika već rekao, ovo je bila kratka rasprava jer se održava u vrijeme kad je e, vječnica gotovo prazna što je doista šteta. Možda je najvažnija početna točka za ovakvu raspravu e, pitanje što možemo učiniti da zaštitimo naše potrošače u budućnosti. E, Dakle, direktiva o hipotekarnim kreditima u tom smislu će e, biti korak napred jer će e, omogućiti zaštitu potrošača od ovakvih na primjer kredita ali općenitije rečeno kad je reč o tome što trebamo učiniti kako bismo poboljšali financijske usluge našim građanima u cijeloj Europskoj uniji mislim da doista trebamo imati više transparentnosti, doista, nam, doista moramo pokušati povećati e, veličinu našeg tržišta kako bi potrošači imali e, na iz, e, slobodan izbor između e, velikog spektra ponuđenih usluga. Ako se pogleda situacija u cijeloj uniji vidi se da se ponuđene usluge razlikuju od zemlje do zemlje i naš je cilj e, ojačati jedinstveno tržište i kad je riječ o financijskim uslugama i e, ne razmišljati o tim uslugama ne sa institucionalnog stajališta nego sa stajališta naših e, građana to time započinjem svoj govor jer mislim da je izuzetno važno sagraditi eh, eh, snažnije jedinstveno tržište za financijske usluge što je povezano sa jedinstvenim tržištem za kapital odnosno sa slobodnim eh, kretanjem kapitala koje su spomenuli koje je spomenulo nekoliko sudionika u raspravi. Kao što je niz kolega već rekao, vrlo je važno da postignemo jednu ravnotežu. Ravnotežu između interesa potrošača i naravno da je e, potpuno u redu da zemlje članice djeluju kako bi zaštitile interese e, potrošača. Ali istovremeno ako želimo održati jedinstveno tržište kapitala, ako ga želimo produbiti i ojačati, moramo e, podržati pravne okvire koji e, su na snazi i moramo osigurati da vlade kada e, poduzimaju korake kako bi zaštitili potrošače, to čine u okvirima tih pravnih okvira i to je E, osnov na, koje, na temelju kojeg je komisija pokušala e, pristupiti ovoj problematici. Postavljeno mi je pitanje koliko zemalja članica je konzultiralo komisiju prije nego što su e, uvele mjere. Zemlje članice nisu obvezne konsultirati komisiju. Mi mjer, pratimo mjere u Rumunjskoj i Poljskoj jer su te zemlje članice dostavile svoje nacrte zakona i kao što sam već rekao također smo u dijalogu sa hrvatskom vladom i pokušavamo naći rješenje za izazov e, s kojim se suočavamo. Ne radi se o tome da komisija e, pokušava e, sankcionirati zemlje članice koje pokušavaju zaštititi svoje građane. Želim jasno reći da je po mišljenju komisije sasvim E, apsolutno u redu da zemlje članice i vlade, njihove vlade e, zaštićuju interese svojih građana, ali ono što je pritom vrlo važno je proporcionalnost mjera i e, postoji zabrinuto su zbog pomanjkanja diferencijacije između mjera e, koje se donose. Ja se nadam da ćemo naći praktično rješenja za probleme s kojima smo suočeni. Ja e, sam dobio podršku od cijelog niza zastupnika Europskog parlamenta za e, naš pristup. ja se nadam da ćemo moći E, postići napredak kako bismo pružili jasnoću i financijsku e, i pravnu sigurnost ne samo za institucije nego i za potrošače. Što se tiče konkretno Hrvatske, mi e, nastavljamo procjenu situacije i istražujemo da li su mjere koje su donesene u Hrvatskoj u skladu sa europskim zakonodavstvom. Mi ćemo i dalje intenzivno raditi na tome i također ćemo komunicirati sa drugim zemljama u kojima su takvi hipotekarni krediti u stranim valutama davani kako bismo osigurali da se sve odvija u skladu sa europskim zakonodavstvom. E, naravno da ćemo poduzeti sve neophodne korake kako bismo osigurali da su potrošači zaštićeni, ali da imamo zajedničke pravne okvire e, na temelju kojih e, naši poslovni subjekti mogu imati pravnu sigurnost i da mogu ulagati svoj novac znajući da postoji pravna sigurnost i da su njihove, njihova ulaganja dugoročno gledano sigurna. Hvala lijepa gospodine povjereniče na ovom vrlo značajnom govoru koji je sažetak e, ove naše